i u drugim e, našim odnosima s Norveškom u budućnosti. Hvala vam. Hvala, ja sam e, dobila još e, jedan prijedlog dakle, za rezoluciju, za ovu raspravu. Dakle, ova rasprava je zaključena, sutra ćemo glasovati u 12 sati. Sutra nas, rasprava nastavlja, dnevni red je objavljen i na raspolaganju je na web stranici Europskog parlamenta. Želim vam svima laku noć.